U ime vijeća dajem riječ e, gospodinu Konersu. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, povjereniče, mislim da smo da možemo posvjedočiti važnim koracima u našim odnosima sa Srbijom i sve to kulminiralo otvaranjem prvih pregovaračkih poglavlja što je važan signal za daljnji napredak. Taj napredak je rezultat naših zajedničkih nastojanja i predanosti, to je pozitivna, dobra vijest. Posebice u smislu toga da je vijeće primilo na znanje podnošenje akcijskog plana Srbije za vladavinu prava E, sada se veselimo provedbi tog plana i prvim uspjesima. Također bih želio naglasiti da poglavlja 23 i 24 su prioritetna poglavlja e, i napredak u tim poglavljima će se pratiti zajedno sa sveukupnim napretkom tijekom pregovora e, poglavlje, 35 koje smo otvorili u prošlom prosincu koje se tiče normalizacije e, odnosa između Beograda i Prištine e, određeni napredak je ostvaren. Znamo da u političkom smislu to nije bilo lako i moramo pohvaliti Srbiju da je ekspeditivno ispoštovala svoje obveze. Vijeće će pratiti normalizaciju odnosa sa Kosovom. To se mora događati istodobno sa e, ostalim pregovorima sa Srbijom. Srbija je bila vrlo konstruktivna po pitanju izbjegličke krize. Bila je intenzivno pogođena tom izbjegličkom krizom. Stoga je nama vrlo bitno da intenziviramo suradnju po pitanju tog velikog izazova za Europsku uniju i dalje ćemo pružati tehničku i financijsku potporu Srbiji za rješavanje tog pitanja. Vijeće također E, prima na znanje konstruktivni doprinos Srbije e, u smislu regionalne suradnje i jačanja dobrosusjedskih odnosa. Srbija i dalje ostaje u središtu stabilnosti cijele regije. E, Srbija je vrlo važan partner za politiku vanjskih odnosa. Srbija je 2015. godine uspješno predsjedala OSSS-om i sada je pred nama suočavanje sa mnogim izazovima i zahtjevima u našem susjedstvu. Stoga vijeće poziva Srbiju da i dalje kontinuirano bude usklađena sa zajedničkom sigurnosnom i vanjskom politikom Europske unije. Europska Srbija je dio naše zajedničke vizije. Sveukupno možemo zaključiti da naša politika proširenja prema Srbiji je urodila plodom prošle godine. Mi smo vrlo jasno s naše strane iznijeli naša očekivanja prema Srbiji, a to je e, nastojanja vezana za ostvarenje vladavine prava, posebice u području pravosuđa, suzbijanja korupcije, organiziranog kriminala i e, poticanje e, slobode izražavanja medija očekujemo i napredak u pregovorima sa Kosovom. U tom smislu najavljeni e, preuranjeni parlamentarni izbori nadamo se da neće usporiti taj proces. E, oni se moraju održati sukladno međunarodnim standardima. Pod uvjetom da to bude ispunjeno, veselimo se daljem otvaranju dodatnih poglavlja e, tijekom pregovora sa, pristupnih pregovora sa Srbijom. Hvala. Hvala gospodine ministre. I sada dajem riječ povjereniku Johanisu Hanu koji će nam se obratiti u ime komisije. Hvala, gospođo predsjedavajuća, ministri. Želim srdečno dobrodošlicu ministru Joksimoviću i njegovom timu i predsjedniku Kosova. Također bih želio čestitati e, gospodinu Davidu McAllisteru na njegovoj rezoluciji vezano uz izvješće e, o napretku Srbije za 2015. godinu. To je uravnotežena ocjena e, pristupa Srbije Europskoj uniji koja je usklađena i sa našim vlastitim izvješćem za 2015. godinu. Srbija je ostvarila vrlo važne korake na svom putu prema europskim integracijama ostvarila je mnogo strateških ciljeva za članstvo u Europskoj uniji. Usredotočila se na provedbu ambicioznih ekonomskih reformi. Srbija ostaje i dalje predana poboljšanju regionalnih i bilateralnih odnosa u duhu izmirenja i dobrosusjedskih odnosa. Srbija je također ostvarila napredak u, svojoj reformi javne uprave i osnažila je vladavinu prava, usvojila je sveobuhvatni akcijski plan i dalje normalizirala svoje odnose s Kosovom u kolovozu je e, ostvaren sklopljen ključni sporazum. Također sam impresioniran pozitivnim i humanim reakcijama e, Srbije i srpskih građana prema e, priljevu izbjeglica u vrlo teškim okolnostima i poštujući ključne vrijednosti Europske unije. Svi ti napori su iziskivali predanost i hrabrost Govorimo o poglavljima 32 i 35. E, to su poglavlja koje su otvorene u prosincu prošle godine i to je veliko postignuće. E, Srbija sada se treba nadovezati na taj napredak kako bi odlučno provela reforme, posebice u području pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, slobode izražavanja, reforme javne uprave, antidiskriminacije, zaštite najranjivijih skupina i manjina i gospodarstva. Od jednake važnosti za Srbiju je nastavak e, konstruktivnog pristupa i ostvarivanja napretka u normalizaciji odnosa sa Kosovom. To se treba događati istodobno sa procesom pristupa a glavni cilj bi trebao biti e, sveukupna normalizacija tih odnosa unutar našeg pregovaračkog okvira. Veselim se također i sljedećem koraku a to je otvaranje poglavlja 23 i 24 vladavina prava zajedno sa izvjestiteljem Mekalisterom. Nadam se da će se to dogoditi u prvoj polovici 2016. godine. To ovisi o sposobnosti Srbije da ispuni svoje obveze i u tom smislu pozdravljam e, podnošenje akcijskog plana o manjinama što je Srbija danas učinila u Briselu to ovisi o državama članicama koje bi trebale e, brzo odlučiti pomicanje prema otvaranju dodatnih poglavlja. Moramo poštivati pregovarački okvir i e, pravnu stečevinu Europske unije. Vrlo je bitno da bilateralni sporovi ne ometaju sveukupni proces pristupa. Također smo primili na znanje najavu e, srpske vlade da se održe E, izbori. Uoči održavanja tih izbora i ustoličenja nove vlade nadamo se da će Srbija ostati predana svojoj reformi i normalizaciji odnosa sa Kosovom. Europska komisija i dalje ostaje predana potpori Srbiji na njenom putu prema europskim integracijama i jako mi je drago da, da se Europski parlament slaže s nama u tom smislu. I sada dajem riječ predstavnicima klubova zastupnika u ime EPP-a. Gospodin McAllister, imate riječ. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, Neposredno prije Božića Srbija je ostvarila veliki napredak u smjeru pristupa Europskoj uniji. Dvije godine nakon odpočinjanja pregovora sa Europskom unijom i samo nekoliko trenutaka nakon novog sporazuma sa Kosovom, prvi, prva pregovaračka poglavlja su otvorena. Srpska vlada, ministar vanjskih poslova i europske integracije, gospodin Joksimović, pokazali su predanost e, procesu europskih integracija. Želio bih naglasiti četiri glavne točke ovogodišnje rezolucije e, o napretku Srbije. Najprije vladavina prava. Europska unija se temelje na vladavini prava. Kada države poštuju vladavinu prava, to je korisno i za građane, za poduzeća, za državu, za institucije i za cijelo gospodarstvo. Srbija se mora boriti protiv organiziranog kriminala i korupcije odlučno i putem neovisnog pravosuđa koje mora biti zajamčeno. Drugo, demokracija. Ova rezolucija naglašava važnost aktivne uloge parlamenta i sudjelovanja konstruktivnih i demokratičnih sila koje su vrlo, vrlo važne za demokratsko društvo. E, sloboda medija. Sloboda medija je sastavni dio demokracije i može se ne može se ostvariti samo usvajanjem zakona, već e, kreiranjem povoljnog okruženja za neovisne medije. I četvrto, regionalna suradnja. Regionalna suradnja i dobri susjedski odnosi su sastavni dio procesa na Zapadnom Balkanu e, i njegovog približavanja Europskoj uniji. Angažiranost Srbije i u njenoj ulozi promicanja regionalne suradnje i e, procesa bilateralne suradnje je e, nešto što pozdravljamo vrlo važan korak u dijalogu između Srbije i Kosova je bio nedavno sklopljeni sporazum. Obje strane moraju sada ispuniti, provesti taj sporazum u cijelosti. Sada se obraćam e, nizozemskom predsjedništvu vijeća. Siguran sam da bi poglavlja 23 i 24 trebala biti otvorena što je moguće prije, e, tiče se vladavine prava, kako bi Srbija se još više približila Europskoj uniji. Hvala. Naš sljedeći govornik, Tanja Fajnu, dvije minute. Hvala. Napredak Srbije tijekom posljednjih godina i poglavlja vezana uz financijski nadzor i normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine su naznaka odlučnosti Srbije da se ostvari napredak. Poglavlja 23 i 24 bi se trebalo otvoriti što je moguće prije, jer su oni odlučujući element za e, srpske građane. Ja sam iz Slovenije i rekla bih da je vrlo važno održati ovu dinamiku pregovora i nadam se da ovi nadolazeći izbori neće narušiti napredak Srbije i usporiti ga. Srbija ima specifičan odnos e, u pristupu Europskoj uniji, mi bismo trebali im pomoći da ostvare zajedničke ciljeve i da preuzmu vodeću ulogu na Balkanu. Mislim da ciljevi Srbije ne bi smjeli biti sebični. Kao bivša novinarka morala bih vas izvijestiti o neprikladnim, neprimjerenim izjavama ministra vezano uz žene novinarke. To je, s time se samo dodaje ulje na vatru. Vrlo sam zabrinuta i e, situacijom u medijima. Ne bih željela da ona ostane takva i u budućnosti Srbije. Isto tako moramo podržavati mlade Srbe jer oni u velikom broju napuštaju zemlju i to je nešto čemu moramo posvetiti našu pozornost jer mladi ljudi su u budućnosti i ako oni napuštaju zemlju to nije dobro. Gospodin Tanok, dvije minute, surađivao sam u Crnoj Gori e, u blisko sa gospodinom McAllisterom i čestitam mu na njegovom izvješću. Srbija je tek u prvom stadiju pristupnih pregovora. E, proces e, screeninga je završen tek u ožujku prošle godine, no unatoč tome ostvaren je napredak u mnogim područjima i postoji mnogo razloga da budemo optimistični u pogledu buduće putanje Srbije, unatoč tome što je Srbija također pogođena izbjegličkom krizom i prvenstveno zbog toga što postoje bolji naznake za bolje odnose sa Kosovom. E, Srbija i se i dalje razvija, razvija svoje institucije i mogli bismo ih iskoristiti u našoj borbi protiv prekograničnog kriminala i korupcije. E, slažem se sa devetom da bi se pogledala da se trebalo otvoriti što je moguće prije. Što se tiče sigurnosti e, i zaštite podataka, e, to je velik, i tu je sam veliki napredak Također, sljedeće godine će stupiti na snagu odredbe vezane uz smanjivanje e, troškova roaminga u cijeloj regiji. Želimo se u prigodu i pozvati srpsku vladu vezano uz poglavlje 31. vezano uz e, sankcije Europske unije prema Rusiji, da se Srbija sa time uskladi. Srbija je ključni igrač na Balkanu i proces europske integracija je dio procesa stabilizacije cijele regije. Hvala, gospodine Tenog. Ivo Bajgol, dvije minute. Poštovana gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, gospodine ministre. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu reći da u klubu zastupnika ALDE podržavamo Srbiju i njezina nastojanja da ispuni uvjete koji su potrebni kako bi u konačnici pristupila Europskoj uniji. Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Davidu McAllisteru na izvrsno pripremljenom dokumentu. Također, zahvaljujem na suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Ne smijemo zaboraviti da svaka zemlja Zapadnog Balkana koja se želi priključiti Europskoj uniji mora proći procjenu na temelju vlastitih konkretnih rezultata i da napredak također treba predstavljati doprinos toj europskoj perspektivi. Polazimo od načela da je vladavina prava zapravo temelj politike proširenja i možemo vidjeti da je Srbija već učinila mnogo po tom pitanju posebice kada se radi o reformi pravosuđa. Ne možemo zanemarivati činjenicu da je politika još uvijek previše prisutna u medijima. E, ta prisutnost politike u medijima posebice zabrinjava kada se radi o ovom pitanju. Upravo zato trebamo se postaviti e, tako da se borba za slobodu medija ne svodi samo na to da se radi o nekakvoj fiktivnoj ideji koja se promiče. Uloga civilnog društva izuzetno je važna i to je nešto što samo može omogućiti E, da se e, kvaliteta vlasti poboljša. Ne možemo e, gledati na civilno društvo kao na poligon za iskaljivanje frustracija vladajućih. Srbija u svakom slučaju nema druge alternative od pristupanja Europskoj uniji. Zbog toga ćemo i dalje pozorno pratiti njezine napredak. Tu naravno spada i normalizacija odnosa s Kosovom za koju je potreban trud s obje strane. Vrlo je važno da Srbija poboljša demokraciju koja mora biti uključiva i isto tako da radi na koncentraciju demokraciji političke moći. Prihvaćate li plavi karton? Gospodin Franžulica vas e, želi pitati nešto. E, dragi kolega, govorim kao prijatelj iz Srbije, no ipak bih vas želio pitati, ne mislite li vi da je Srbiji potrebno još mnogo poboljšanja u smislu sigurnosti i zaštite prava nacionalnih manjina? I drugo, što mislite o činjenici da srpska vlada ponekad rabi protueuropsku retoriku? Ne mislite li da bi se u tom smislu trebali malo povući, a ponekad pokušavaju manipulirati javnost po tom pitanju? Hvala. Uh, Naznačio sam u svom govoru da Srbija mora biti vrlo jasna po pitanju uh, zajedničke sigurnosti i vanjske politike. Mislim da nije ni produktivno ni korisno ni za samu Srbiju niti za integracijski proces ako koketiraju sa alternativom, a to je Moskva. Hvala. Hvala. Naš sljedeći govornik Takis Hadžige Đorđeo. Ispričavam se ako nisam iskreno izgovorila vaše prezime. Kolege, zapadno-balkanske zemlje su prošle vrlo teško iskustvo u prošlosti, posebice tijekom 90. godina uz mnogo krvoprolića i rata. Sada ulazimo u novu fazu i uloženi su veliki napori kako bi se riješili problemi ne oružjem, već dijalogom i suradnjom. Europska unija bi trebala podržavati te napore, posebice u ovom konkretnom slučaju bi trebala promicati dijaloge između Beograda i Prištine, kako bi se pronašlo političko rješenje za pitanje Kosova. Ne mislimo da u ovom slučaju Europska unija može si priuštiti da dovodi u pitanje te napore e, vezane uz uspostavu dijaloga. Sve akcije bi trebale promicati dijalog između Beograda i Prištine. Kao klub mi podržavamo pristupnu strategiju Srbije, no ne slažemo se sa gledištem Europske unije koje je sadržano u izvješću i na neki način se upliče u vanjsku politiku Srbije. Također se ne slažemo sa nametanjem ekonomskih modela koji su imali negativni učinak na e, građane same Europske unije. Moramo produbiti suradnju, moramo podržavati zemlju u njenim naporima da razriješimo vrlo složena pitanja i moramo uvesti vladavinu prava, pozabaviti se pitanjem kriminala i izbjegličkom krizom. Hvala. Hvala, gospodine Hadžike Đorđu. Naš sljedeći govornik, gospodin Igor Šoltes, dvije minute. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Na samome početku želim zahvaliti gospodinu McAllisteru na pripremljenom izvješću koje je izvrsno. Također želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na iskazanoj suradnji. Mislim da ova rezolucija koja se bavi 2015. godinom i napretkom koju je ostvarila Srbija zaista jest potpuna. Uključeni su svi aspekti. Osobno mislim da je Srbija uistinu ostvarila veliki napredak. Mislim da se to posebice pokazuje otvaranjem ovih dvaju najnovijih poglavlja u pregovaračkom procesu. Ja se nadam da će srpska vlada nastaviti e, rukovoditi pregovorima na isti način kao i do sada istom dinamikom. Međutim, isto tako vrlo je važno da Srbija i dalje ostane važnim akterom u odnosima na Zapadnom Balkanu. Ako odnosi u toj regiji između zemalja jesu dobri, to je onda nešto što će definitivno biti korisno za sve zemlje u susjedstvu i za daljnji razvoj. Gospodin McAllister je naglasio koliko je važna vladavina prava. Vladavina prava je svakako činjenica koja i tekako ima utjecaja na ljudska prava, na demokraciju, na neovisnost pravosuđa i na čitav niz drugih elemenata koje treba, koje treba uzeti u obzir. Međutim, činjenica jeste da uvijek ostaje prostora za poboljšanje. U svakom slučaju, odnosi sa e, nevladinim sektorom sve su bolji, no napredak još uvijek nije završen. To je nešto što svakako treba spomenuti e, u procesu donošenja odluka, a isto tako treba uzeti u obzir situaciju sa slobodom medija i slobodom rada novinara. Novinari bi trebali biti u stanju izražavati se slobodno, pa čak i iznositi ideje koje se možda baš ne sviđaju vladajućima da zato ne trpe nikakve posljedice. Srbija također igra vrlo važnu ulogu u migracijskom procesu i uistinu joj želim sve najbolje na njezinom putu budućnosti. Hvala. Gospodin Carver, hvala lijepa. Ovo izvješće o napretku jako dobro um, iznosi aspekte koji su bitni kada se radi o nadolazećem referendumu gdje britanski narod neće glasati samo o sadašnjim odnosima u Europskoj uniji već će isto tako glasati i o budućnosti Europske unije i o um, sudbini naših kolonijalističkih ideja. Kao što smo imali prilike vidjeti, Njemačka i ostale zemlje stavile su vrlo veliki pritisak na Srbiju. E, to je naravno slučaj s migracijskom krizom. Ne znam kako mislite iznaći rješenja za migracijske E, krize koje su sada prisutne u Europi, ali nisam baš siguran da je približavanje granice Europske unije bliskom istoku nešto što može pomoći rješavanju krize, može samo dodatno podubiti. Mislim da je iz ovoga vrlo jasno koliko su propali pregovori gospodina Camerona i mislim da je još i ovo izvješće nešto što će omogućiti Britancima da napuste Europsku uniju i da dočekaju svijetlu budućnosti izvan nje. Hvala. Hvala lijepa. Minuta i pol gospodin Schaffhauser. Uvaženi kolege, Postati članicom Europske unije nešto je što narodi traže. Iako još uvijek preostaje rješavanje problema borbe protiv kriminala, mnogo je toga već postignuto. Moramo uzeti u obzir da dolazi do mafijaških aktivnosti protiv srpske kulture i pravoslavnog kršćanstva na Kosovi. Njemačka izmišlja e, različite razloge, među njima i etničko čišćenje kako bi opravdala bombardiranje. Svaki izgovor je dobar da bi se nanjelo gospodarsku štetu kako zemlji, tako i građanima. Ideološki razlozi kojima se uklanjaju osobe samo da ne bi e, progovorile E, čitav niz laži e, vezano uz Kosovo, mafijašku zemlju koja se temelji na kriminalu, a sve da bi se napakostilo Srbiji. Za europskog kalzašanina to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Umjesto da gradimo mostove između zapada i istoka, umjesto da zemlje koje se nalaze na putu između zapada i istoka služe tome, služe jednostavno um, zapadnoeuropskoj dominaciji koja je u službi Sjedinjenih američkih država i dokaz su protueuropskog djelovanja. Uvaženi kolege, razgovaramo o izvješću o napretku Srbije, dozvolite da vas podsjetim na to. A sada gospodin Epidedeios. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Srbija je ostvarila značajan napredak u svojim nastojanjima da postane punopravnom članicom Europske unije. I to je od posebno velike važnosti zbog teških odluka koje se od nje očekuju ona mora svoju politiku uskladiti sa politikom Europske unije, a to uključuje i politiku u odnosu na Rusiju. E, tu se radi o čitavom nizu pitanja, uključujući i pitanje neovisnosti Vojvodine, postupanje s ljudima koje se naziva ratnim zločincima i jednostavno e, hvatanje ukošća sa traumama iz prošlosti i tumačenjem povijesti. Proces e, pristupanja Europskoj uniji mora naravno ići ruku pod ruku sa normalizacijom odnosa i priznanjem Kosova. Znamo da se zapravo radi o povijesnoj koljevci srpskog naroda. No kako od Srbije tražiti da bude dosljedna u poštovanju svojih obveza, a istovremeno ne tražiti isto od Kosova? Kosova koje zapravo krši osnovna načela demokracije govorimo o tome da je potrebno osigurati neovisnost Ustavnog suda, da je potrebno da tri grane vlasti budu odvojene i neovisne i tako dalje, ali istovremeno smo prilično licemjerni. Došli smo do kraja govornika koji su govorili u ime klubova zastupnika. Sada idu pojedinačni govornici. Najprije gospodin Preda, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Želim čestitati kolegi McAllisteru koji je naglasio napredak koji je Srbija ostvarila na putu prema Europskoj uniji. Taj napredak omogućio je Srbiji da otvori prva poglavlja e, u pregovorima sa Europskom unijom 14. E, prosinca prošle godine i meni je zbog toga zaista drago. To je vrlo važna stepenica na europskom putu ove države i želim u tom kontekstu spomenuti situaciju rumunjske manjine u Srbiji. Izvješće gospodine sadrži značajan stavak koji se tiče zaštite manjina. Ja sam već podastro amandmane s tim u vezi. Ovo nije prvi puta da se spominje pravo e, rumunjske manjine u Srbiji. Prava rumunjske manjine moraju se u stvarnosti ispoštovati, neovisno o tome radilo se o pristupu obrazovanju, pravu na vjeroispovijest ili nečem drugom. Moram reći da u Beogradu postoje određene dvojbe koje trebaju biti riješene i u odnosu te zemlje sa Bosnom i Hercegovinom. Mislim da gospodin Vučić mora vrlo jasno odlučiti između stajališta Rusije koje podržava referendum koji se planira u Republici Srpskoj i europskog stajališta gdje e, možemo vidjeti da se taj referendum zapravo smatra e, preprekom na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Drago mi je što je ovdje i predsjedništvo vijeća koji će 15. veljače zaprimiti e, kandidaturu Bosne i nadam se da će ona naići na odgovarajući dobrodošlicu. Hvala lijepa. Mislim da imamo plavi karton za vas, ali budući da ćete govoriti kasnije ne mogu vam sada dati riječ, tako da ne odobravam plavi karton, već dajem riječ sljedećem govorniku, to je gospodin Fleckenstein, dvije minute. Uvaženi kolege, gospodin McAllister e, dobiva još jednu čestitku i u moje ime. Naravno da jasno vidimo da je pred nama još mnogo toga, no napredak koji je ostvaren se ne smije previdjeti, ne smije se ignorirati. Imamo razlog zahvaliti vladi i narodu Srbije na tome što su iskazali europski duh i solidarnost po pitanju izbjegličke krize. U prosincu 2015. godine otvorena su prva dva pregovaračka poglavlja kod e, poglavlja 35 radi se i o pitanju normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Dobro je da je to pogled otvoreno među prvima, jer za uspješno članstvo Srbije i Kosova u Europskoj uniji je vrlo važno da odnosi između ove dvije zemlje omogućuju konstruktivnu dobrosusjedsku suradnju te suradnju unutar e, međunarodnih i europskih institucija. Također e, smatram da je neophodno, to je već bilo ispomenuto, da se vrlo brzo otvore i poglavlja 23 e, 24 e, što se tiče prihodnih pregovora sa Crnom Gorom, e, tražilo se da se ta poglavlja otvore prva i posljednja zatvore. Reforma za jačanje vladavine prava donosi najviše poboljšanja za svakodnevni život građana. Te reforme jačaju demokraciju i omogućuju veći napredak i u drugim sektorima. Naravno, ne, mogu se te mjere reforme provesti od danas do sutra, no najbitnije je da načela vladavine prava i razgraničenje vlasti, neovisnost pravosuđa te zajamčenje temeljnih ljudskih prava je nešto što mora biti dugoročno ugrađeno u te reforme, stoga ta reforma bi trebala biti još više sveobuhvatna što, što bio slučaj do sada. Ruža Tomašić, jedna minuta. ...sa Srbijom i to je napredak. Ali ne bismo se smjeli zavaravati da je došlo do nekih posebnih zaokreta u srpskoj politici. Napori koje Srbija ulaže u normalizaciju odnosa sa Hrvatskom su minimalni. Još uvijek su otvorena pitanja nestalih osoba i priznanja postojanja logora za Hrvate na tlu Srbije u Domovinskom ratu, kao i povratka hrvatske imovine i kulturnog blaga iz komisije i ovoga doma sve češće dolaze inicijative o zajedničkoj europskoj obrani i vojsci. države članice i njihovi građani trebali bi neizmjerno vjerovati svojim partnerima i susjedima toliko da stave svoju sigurnost u njihove ruke. kako očekujete da građani hrvatske povjeruju u zajedničku obranu u nekim budućim ratovima ako komisija dosad nije bila u stanju obraniti dostojanstvo žrtava iz posljednjeg velikog rata na europskom tlu? već zbog partikularnih interesa nastavlja popuštati srbiji. gospodine izaslaniče ne možete tražiti da se ovdje ne miješaju bilateralni interesi ako je ovo jedini način da se ti interesi i problemi riješe. gospođo tomašić prihvaćate li plavu kartu gospodina izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospođo Tomašić, naravno da ste slobodni kritizirati Srbiju. Ni ja nisam uvijek u potpunosti zadovoljan reformama u um, priduženim zemljama. Međutim, proces proširenja je privremeno prekinut prije pet godina. I ne mislite li da je to jedan od razloga zbog čega je usporena integracija Srbije? kolega stani nije hrvatska napala srbiju nego srbija hrvatsku. dakle kad napadnete jednu državu morate priznati da ste izvršili agresiju i morate napraviti sve ono što se od vas traži. srbija bi najrađe zatvorila oči i pravila se kao da se ništa nije dogodilo. što ćete s onim izbjeglicama? što ćete sa stotinama silovanih žena koje nisu još dobile pravdu? što ćete s onim pokradenim otetim blagom koji se još nalazi na tlu srbije? zar hrvatska nema pravo tražiti nekakvu zadovoljštinu? hvala. Jakovčić Gospodin gospođo predsjedavajuća. Dugogodišnja su očekivanja građana Srbije da se otpočne sa pregovorima i da otpočne proces ulaska Srbije u Europsku uniju. Zato je dobro gospodine povjereniče hahn što smo otvorili pregovore i što smo pokrenuli proces ulaska srbije u europsku uniju. niz pozitivnih koraka koje srbija čini u regionalnoj stabilnosti treba cijeniti. treba cijeniti i ulogu srbije koju ima u migrantskoj krizi. to definitivno treba naznačiti i treba dalje pomagati jer znamo da kriza će se nastaviti. ono što je također bitno u svemu tome je da srbija poštuje prava manjina ne samo naravno hrvatske manjine nego i svih ostalih manjina rumunjske bošnjačke na sandžaku da govorimo otvoreno o pravu na autonomiju vojvodine. to ne smije se dovesti u pitanje. također naravno ne smijemo izostaviti ni pitanje pravosuđa ni pitanje slobode medija. ukupno mislim da treba nastaviti i otvarati daljnja poglavlja jer će to omogućiti daljnju demokratizaciju srbije. Hvala lijepa. Vidim gospodina Carvera koji bi želio uzeti riječ e, u procesu KHDi. Ne, e, želite postaviti pitanje u sklopu plavog kartona, ali već ste imali riječ minutu i pol. Veliki je broj zastupnika koji pokušavaju e, uzeti riječ tijekom spontanog javljanja za riječ, pa vam stoga sada nažalost ne mogu dati riječ. Nadam se da to razumijete. Gospodin Meserić je sljedeći govornik. Uvaženi kolege, vjerujem da mi u ovom domu zaista imamo čitav niz razloga zbog kojih trebamo podržati e, pristup Republike Srbije Europskoj uniji. Mislim da je već ostvaren značajan napredak na tom putu. Želim čestitati izvjestitelju na vrlo dobrom i uravnoteženom izvješću i potičem sve da glasaju za izvješće kad dođe red na glasovanje. Kao prijatelj Srbije želim međutim naglasiti jednu stvar koja je već istaknuta, to je učinio gospodin Charles Stanock. Prije ili poslije Poglavlja 30 i 31 će se otvoriti. Kao povjesničar ja u potpunosti razumijem da nacije imaju tradicionalne prijatelje među velikim silama i to je nešto što će za sobom povući određena pitanja zato što pravna stečevina traži da država članica daje svoj doprinos zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici. Srbija će zaista biti pod buvećalom kada se radi o eventualnom potkopavanju zajedničke obrambene politike, ali imajte na umu da su to isti oni ljudi koji su i protiv proširenja. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Ferrand, izvolite, imate minutu i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege. Vratit ćem se upravo iz misije po Hrvatskoj, e, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Moram reći da je Srbija velika nacija, nacija koja nije potlačena, to je europska nacija. Ljudi koji su na čelu Srbije vole Europu, ali ne Europsku uniju. Oni ne žele Europu islamskog radikalizma kakav možemo vidjeti na Sandžaku ili u Bosni i Hercegovini. Europski, odnosno srpski vođe žele Europu, Europa koja poštuje entitete i poštuju stremljenja poput onih koje vidimo u Vojvodini. Srbija želi mir, ali ne želi to pod kapom NATO-a. Rukovodeći ljudi u Srbiji žele europsku integraciju, ali ne žele postati novim Kosovom. Stoga mi u Europskoj uniji moramo učiniti ono što je u našoj moći da Srbija i dalje ostane takva ponosna nacija. Hvala. Hvala lijepa, čak ste nam uštedjeli 30 sekundi. Gospodin Kukan, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, gospodine ministre. Čestitke Davidu McAllisteru na izvješću koje je uravnoteženo i objektivno. Čestitamo također e, povjereniku Hanu koji je rukovodio procesom i doveo Srbiju do toga da otvara pregovore, također dajemo poticaj nizozemskom predsjedništvu da nastavi s tim poslom. Srbija je prva pregovaračka poglavlja otvorila prošle godine. Očekivanja prema Srbiji su sve veća. To je vrlo važna poruka koja se šalje cijeloj regiji Zapadnog Balkana. Integracijski proces se nastavlja. Srbija je ostvarila dobar napredak u čitavom nizu političkih područja i to treba cijeniti. No istovremeno jasno je da zemlja treba ojačati svoje demokratske institucije, vladavinu prava kao i neovisnost pravosuđa. Istovremeno treba osnažiti aktivnosti u regionalnoj suradnji uključujući dijalog s Kosovom. Usprkos dramatičnoj situaciji u cijeloj regiji kao zemlja koja pregovara o pristupu Europskoj uniji, Srbija treba slobodne medije koji nisu pod pritiskom. Nema nikakve sumnje da je Srbija važan partner u regiji, partner na kojeg bismo se trebali moći osloniti. Migracijska kriza je pokazala da je Srbija na mnogo načina e, granica Europske unije i vjerujem da je to nešto što će prevladati u drugim područjima naše buduće vanjske politike. Hvala. Hvala lijepa gospodin Howitt. Izvolite, imate minutu i pol. Hvala lijepa. E, kao što vidimo ovaj dom pozdravlja e, otvaranje prvih poglavlja uključujući poglavlje 35 koje uključuje normalizaciju odnosa s Kosovom. Nadam se da će i e, poglavlje 23 i 24 uskoro biti otvorena za sve zemlje koje se pridružuju Europskoj uniji, koje to su poglavlja koja uključuju sudstvo, pravdu, slobodu i sigurnost. Postoji konkretna zabrinutost koja je opravdana vezano uz srozavanje poštovanja ljudskih prava. To je ono što će biti test zemljene demokracije, posebice kada se radi o stavu oporbe. Sloboda medija e, svakako je u Srbiji u opasnosti. 34 napada na novinara su prijavljene u 2015. godini, a možemo vidjeti da je istraživačko novinarstvo nešto što je u opasnosti, a trebalo bi u svakom slučaju biti dokazom demokracije. Međutim, činjenica je da se takvi ljudi proglašavaju špijunima postoji potreba i za napretkom na još jednom važnom pitanju. Naime, treba imati na umu da Srbija i Rusija obavljaju zajedničke vojne vježbe i to je nešto na što treba obratiti pozornost. Apeliram na sve kolege da e, imaju na umu europsku perspektivu Srbije i kada se radi o sigurnosno obrambenom aspektu. Također kada se radi o migracijskoj krizi važno je da se odvoje sredstva iz određenih fondova kako bi se priznao, e, priznalo sudjelovanje Srbije Srbije e, u rješavanju migracijske krize i ona treba biti uključena u broj kvota. Mi e, priznamo napredak Srbije i e, spremni smo joj dati daljnju potporu. Hvala. jednu minutu. Ja želim integraciju Srbije, ali za dobrobit njezinog naroda, a ne za dobrobit njihovih političara. U Srbiji postoje tri ključna aspekta. Kao prvo, novinari žive pod prijetnjom, napada ih se fizički i to je nešto što treba zaustaviti, zato što demokracija ne postoji bez slobode medija. Zatim, pravosudni sustav. Moram reći da mi je drago što je Srbija usvojila akcijski plan reformi vezano uz pravosudni sustav, ali sada je važno taj plan provesti u praksi. Ako se ne bude provodile istrage ako ne bude pravomoćnih presuda protiv oligarha i poslovnih ljudi koji koriste e, proces e, političke preobrazbe onda će cijeli akcijski plan jednostavno ostati mrtvo slovo na papiru vrlo je važno da Srbija to učini, dakle da provede taj plan kako bi mogla napredovati prema Europi. Također mora promijeniti svoju vanjsku politiku, okrenuti se od Rusije prema zapadu. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Deli na minutu i 30 sekundi. Hvala. Gospodin McAllister je još jednom uspio istaknuti najvažnija pitanja koja su odlučujuća za e, integraciju Srbije. Ostvaren je napredak, otvorena su prva pregovaračka poglavlja, a također je važno naglasiti da E, Srbija treba surađivati uže sa Europom u izbjegličkoj krizi. No, Europska unija nije uvijek jasno govorila Srbiji što se od nje očekuje, no svakako Srbija e, treba još mnogo toga odraditi kako bi nadoknadila za ostatak za Europom, evo, demokracija, prava manjina, ljudska prava, naročito zato što će i komisija i vijeće u idućim mjesecima pomno razmotriti napredak koji je učinjen na ovim područjima. I to će uvjetovati otvaranje poglavlja 23. i 24. Postoje obećavajući akcijski planovi i e, zakonski nacrti, ali sada treba prijeći na provedbu. To će dokazati njihovo zalaganje. To je važno također i za državljane Srbije, jer oni očekuju vladovinu prava koja je dosljena Europe i jedne buduće države članice. Također mađarska manjina treba uživati puna prava. Ja sam član te manjine i ga smatram to vrlo važnim. Pozivamo srpsku vladu da nastavi na putu prema Europskoj uniji. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Tang na minutu i 30. Hvala. Lijepo je vidjeti zalaganje Srbije na putu prema Europi i komisija je e, zaključila da e, Srbija dobro napreduje na e, provođenju obveza iz SSP-a i također da ti napori donose ploda i naravno pregovori su otvoreni u prosincu i to je dobar znak. Srbija je poduzela korake i normalizirala je odnos e, sa Kosovom i također e, uskadila proračun. I to je lijepo vidjeti. Istovremeno otvaranje pregovora, otvaranje poglavlja nije isto što i zatvaranje poglavlja ili zaključenje pregovora. Još mnogo treba učiniti i ja ću izvojiti nešto od toga. E, bio sam u Beogradu u rujnu i tamo je bio kordon policije koji su, mislim, ne štitili sudionike gay pride nego su štitili, mislim, e, stanovnike Beograda od LGBT i osoba i to pokazuje da je njihova situacija u Srbiji još uvijek loša. Drugo, sloboda medija koja je od ključne važnosti za bilo koju demokraciju je još uvijek na klimavim nogama i prema, to prema izvješću e, Human Rights Watcha i također je e, bilo mnogo izvještaja o zlostavljanju novinara i aktivista za ljudska prava u Srbiji. Dakle, želim čestitati kolege McAllister na vrlo dobrom izvješću. E, želio bih dakle, istaknuti da bi, bi bilo drago da se uskoro otvore poglavlja 23-24 kao znak dobre vjere, ali isto tako želim naglasiti da mnogo toga što treba učiniti. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Plenković na minutu i Izvolite. Pa, gospođo potpredsjednice, ministre Kundars, poštovani povjereniče Han, ministrice Joksimović, prije svega zahvaljujem našem kolegi Davidu McAllisteru na još jednom kvalitetno pripremljenom izvješću o napretku Srbije i cijenim da je u njega ugradio niz konstruktivnih amandmana koje smo kao hrvatski zastupnici podnijeli pozdravljam otvaranje poglavlja thirty two o financijskom nadzoru i poglavlje o ostalim pitanjima koje ukljuuje glavno pitanje normalizacije odnosa sa kosovom. bitno je da srbija nastavi reforme u području dva kljuna sistemska poglavlja pravosue i temeljna prava i pravda sloboda i sigurnost. drago mi je da je u izvješću jasno naglašena potreba neovisnosti pravosuđa te osiguravanje slobode medija kao ključnih europskih vrijednosti i preduvjeta daljnjeg puta srbije na putu za europsku uniju. stoga je bitno da se u izvješću ispravno upozorava i na potrebu depolitizacije javne uprave te zaštitu manjinskih prava u skladu s međunarodnim ugovorima te bilateralnim sporazumima potrebno je ostvariti adekvatnu zastupljenost manjina u lokalnim regionalnim i nacionalnim predstavničkim tijelima te osigurati mogućnost korištenja manjinskih jezika u medijima i obrazovanju stoga je zabrinjavajuće gašenje manjinskih medijskih programa uslijed privatizacije te neriješeno pitanje udžbenika. važno je da srbija omogući i pronalazak nestalih osoba iz devedesetih godina te nastavi suradnju u procesuiranju ratnih zločina s međunarodnim kaznenim sudom za bivšu jugoslaviju a očekujem da se riješi i problem spornog zakonja o širenju jurisdikcije na područja drugih država te se nadam da će i to pitanje u dijalogu sa susjedima i uz pomoć europske komisije biti riješeno. hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeći riječim e, gospodin Pavel na jednu minutu. McAllister, Serbia. Hvala lijepa. Kao predsjednik neformalne skupine prijatelja Srbije i kao rumunjski zastupnik moram reći da mi je drago što su otvorena poglavlja 32 i 35. E, poglavlje 35 tiče se normalizacije odnosa s Kosovom. To pokazuje da je Srbija E, ozbiljna je da se spremila angažirati kada se radi o procesu europske integracije. Želim čestitati Srbiji na konstruktivnom pristupu u migracijskoj krizi. Ako usporedimo pristup Srbije s pristupom nekih drugih država članica, vidimo koliko je konstruktivno. Međutim, mislim da Srbija treba intenzivirati svoja nastojanja, posebice kada se radi o nediskriminaciji i zaštiti nacionalnih manjina. Tu govorim prvenstveno o pristupu obrazovanju, o pristupu i pravu vjeroispovijesti na jezicima manjina, manjina i o pristupu i pravu medijima. Vrlo je važno da postoji stalna politička volja za to i da postoje stalni politički napori. Upravo zato vrlo je važno da sve europske institucije pokažu potporu Srbiji, vrlo je važno da daju podršku Srbima koji su proevropljani i vrlo je važno da srpske vlasti poluče rezultate kako bi Srbija postala članicom EU. Hvala. Sljedeći gospodin Petrle na jednu minutu. Gospodine povjereniče, uvaženi kolege, s velikim zadovoljstvom pozdravljam napredak Srbije koji se odražava u izvješću koje je pripremio kolega McAllister. Početak pregovora zaista je veliki korak naprijed i taj korak naprijed pokazuje da je Srbija ispoštovala preuzete obveze. Nadam se da će Srbija i nakon izbora i dalje poštivati ovaj pristup koji si je zacrtala, pristup europskih reformi. Također, nadam se da će održavati dobre odnose s Kosovom. Neću sada ulaziti u nekakvo natjecanje s onima koji kritiziraju Srbiju, ali moram naglasiti da se ja također nadam da će otvaranje poglavlja 23 uskoro doći na red jer to će omogućiti značajni napredak. Gospodin Kalisteru na doista dobrom izvještaju o stanju stvari napretku Srbije u prošloj godini. Poboljšan zakonodavni okvir kojeg treba slijediti učinkovita implementacija, sudjelovanje u mirovnim misijama, napredak na eurointegracijskom putu samo su neki od pozitivnih momenata. U isto vrijeme ovo izvješće obuhvaća velik dio sadržaja prošlogodišnjih izvješća što znači da je pred Srbijom još puno posla. Ugrožena sloboda medija, nedovoljno učinkovita borba protiv korupcije, napredak u vladavini prava sudjelovanje oporbe u demokratskim procesima poštivanje ljudskih prava i prava manjina usklađivanje s politikom, vanjskom politikom europske unije dio su to do liste kojima srbija mora pristupiti bez odgode. otvaranje pregovora sa srbijom označava početak pozitivnog pritiska s ciljem ozbiljne transformacije velikog broja sektora u srbiji. kao to je naglašeno u izvješću, od iznimne vanosti u tom procesu je i poboljšanje odnosa sa susjedima i rješavanje preostalih bilateralnih pitanja poput granične demarkacije utvrđivanje sudbine nestalih sukcesije prava manjina u vojvodini i zakona o procesuiranju ratnih zloina. hvala. riječ, Csak üdvözölni lehet, hogy egy... Hvala. Pozdravljam činjenicu da nakon vrlo naporne godine prošloga prosinca otvoreni su pregovori sa Srbijom, no kako bi se doista ostvario napredak, tijekom 2016. godine treba otvoriti poglavlja 23 i 24. Kako bi se to ostvarilo, Srbija mora pokazati konkretne rezultate u poštivanju ljudskih prava i manjinskih prava, u uspostavljanju vladavine prava i e, na ostalim područjima. Većina amandmana na izvješće odnose se upravo na prava manjina. U prošlosti Europska unija bila previše popustljiva prema nekim zemljama u postupku pristupanja kada je riječ o manjinskim pravima. Ne bismo smjeli istu pogrešku ponoviti u slučaju Srbije. Kao e, etnički mađar iz Rumunjske ja Naravno se zalažem e, za prava manjina u Srbiji i također e, imam visoka očekivanja kada je riječ o postignućima Srbije u zaštiti manjinskih prava. To je preduvjet e, za pristupanje te zemlje Europskoj uniji. Hvala gospodine Tekeš. Gospodin Ludvigson ima riječ na jednu minutu. Hvala. Važno je eh, imati jednu Srbiju koja se sve više približava Europskoj uniji i zbog toga trebamo biti jednoglasni u iznošenju naše poruke, odnosno eh, Srbija treba biti vjerodostojan partner. Pozdravljam ovu rezoluciju parlamenta koja uvažava ambiciozni plan reforme u Srbiji i vidimo da ta zemlja provodi reforme koje su potrebne za pristupanje Europskoj uniji. Ono što je također važno jest osigurati načela vladavine prava, slobode medija, demokraciju i e, treba štititi ljudska prava. To su možda kriteriji koji su nadalje od osvorenja u Srbiji, ali zbog toga su oni još i potrebniji. Zbog toga komisija treba osigurati dovoljnu potporu u Srbiji jer kao što je važno približiti Srbiju Europskoj uniji, jednako je važno je ne izgubiti na tom putu. Hvala, riječ ima gospodin Kovačev. Hvala. Europska integracija Srbije osigurava mir i napredak ne samo u Srbiji, nego i u čitavoj regiji. Iz toga razloga i u te svrhe Srbija mora pomoći u prevladavanju podjela i razlika u toj regiji. Postoje različite etničke skupine u Srbiji, Mađari, Bugari i tako dalje. Te manjine trebaju ostvariti miran suživot. U prisustvu Srpske ministrice za europska pitanja želim pozvati Srbiju da vrati ime grad, a ne sadašnji naziv Dimitrov grada e, koji je e, nazvan po bivšem diktatoru u Bugarskoj. Također, pozivam Srbiju da omogući korištenje manjinskih jezika u obrazovanju. Nadam se da će Srbija zahvaljujući tome moći se priključiti Europskoj uniji. Imate plavi karton, prihvaćate li? Gospodine Zambatski, imate riječ. Poštovani kolega Kovačev, slažem se sa vašim pitanjem, e, odnosno izjavom u vezi sa nazivom e, Nitrograda, no e, istovremeno Srbija treba također zaštititi prava tamošnje bugarske manjine i treba se prestati uplitati u njihov svakodnevni život. Također treba zaštititi i prava bugarske zajednice u Srbiji. To je jedan od preduvjeta za pristupanje Srbije Europskoj uniji. Da, e, Srbija e, vjerojatno ima jedan od najboljih e, zakona o nacionalnim manjinama, no najlaze na poteškoće u primjeni tih odredaba. U nekim područjima čini se da se vraćaju na određene prakse iz prošlosti i postoje naznake da u uredu državnog tužitelja i unutar policije pripadnici nekih e, nacionalnih manjina nailaze na određene prepreke i poteškoće, recimo poput pripadnika e, bugarske manjine. Hvala. Hvala, kolega. Posjećam vas da plavi karton e, služi za postavljanje pitanja, a ne za davanje izjava. Dakle, pitanja na koje se može dati odgovorno u svakom slučaju Nastavimo dalje. Gospođa Postima, riječ. Hvala. Kada je riječ o pregovorima između Europske unije i Srbije, u tome važnu ulogu igraju ljudska prava i ona će čak biti odlučujuća kada je riječ o uspjehu ili neuspjehu Srbije na tom putu. Također treba nadzirati i primjenu odredaba protiv diskriminacije, naročito kada je riječ o pravima LGBT i osoba. Srbija još treba mnogo toga učiniti i zbog toga joj treba potpora na tom putu i trebamo se naročito zanimati za zaštitu ljudskih prava i načela demokracije. Naše izaslanstvo odbora AFET i DROA otišlo je na lice mjesta u Rujnu i tamo smo razgovarali o pitanjima nasilja nad ženama sa premijerom. Važno je naglasiti da treba poboljšati pravne odredbe koje se bave pitanjem nasilja na ženama i koje omogućuje zaštitu žena. To je bitno pitanje za sigurnost. A sada ću se osvrnuti na pitanje Roma. Drago mi je što je to spomenuto u izvješću i to je važan dio izvješća. Govornica je prekinuta. Imate e, plavu karticu. Gospodina Bonanna. No unfortunately not. Um, the next speaker is, uh, Idući govornik je zastupnik Poha. Izvolite, jedna minuta. Hvala vam, dragi kolege. Odnosi između Srbije i Kosova moraju biti uzete u obzir prilikom integracija u Europsku uniju. Održane su duge, duge konzultacije između gospođe Mogherini i vođa Srbije Kosova, ali ne znamo ništa o sadržaju tog sastanka. Trebalo je prije svega biti riječi o primjeni sporazuma o statusu općina na Kosovu. Sud na Kosovu je blokirao taj proces. Da me zanima je li odblokiran proces i koja je uloga u tome u Evropske unije. Hvala lijepo. Prihvaćate li pitanje zastupnika Bonana? Ne. Nažalost, ne prihvaćaju vaše pitanje, veli predsjedavajuća. S ovim smo iscrpili listu govornika. Počinjemo slobodno javljanje za riječ. Riječ ima zastupnica Petir, izvolite. Lijepo, gospođo predsjednice. Nastavak europskog puta Srbije važan je za normalizaciju odnosa u jugoistočnoj Europi, što je interes svih susjeda, ali i Europske unije. Međutim, moram izraziti nezadovoljstvo napretkom koji Srbija ostvaruje u pogledu poštivanja prava nacionalnih manjina. To se konkretno odnosi na gašenje medija koji emitiraju program na hrvatskom jeziku, kao i jezicima drugih nacionalnih manjina izostanak financijske potpore za tiskanje udžbenika na hrvatskom jeziku te izostanak političke zastupljenosti hrvata predstavlja grubo kršenje međudržavnog ugovora i pravne stečevine europske unije. tražim da srbija promijeni zakon kojim si je uzela ulogu malog haaga i koji je prijetnja hrvatskim braniteljima iz osamnaest država članica europske unije pozivam srbijanske vlasti da preispitaju odluku o rehabilitaciji režima draže mihajlovića iz. two thousand and fifteen godine a srbijanske političare da se suzdrže od radikalizacije javnog prostora. rješavanjem ovih otvorenih pitanja srbija će odaslati jasnu poruku da je spremna poštivati pravnu stečevinu europske unije nastaviti proces integracija s unijom i graditi dobrosusjedske odnose sa državama u svom okruženju što je zajednički cilj. hvala vam lijepo képviselő Hvala lijepo. Sljedeći govornik. Hvala. Vanjska politika koja se provodi od 90. godina Njemačke i Austrije, nešto što je igralo vrlo važnu ulogu u fragmentaciji Jugoslavije. Potom smo imali bombardiranje NATO-a protiv e, Srbije. Vidjeli smo e, brojne dijelove te zemlje koji su bili izloženi tim napadima. Ovo veliki dio infrastrukture je uništen tim bombardiranjima, te vidimo sada u toj regiji veliku gospodarsku nestabilnost i ona Europska unija poput pravog licemjera kaže evo želimo sada europska načela i vrijednosti u tom dijelu svijeta. Ono što tražimo jest e, de facto priznavanje Kosova. To je nešto što neće uspjeti u ovom kontekstu. Što se tiče uloge Srbije pri, u, upravljanju ovim migrantskim valom, možemo reći da je on bio jako odgovoran. Hvala lijepo. Zastupnik Radoš, izvolite. Hvala lijepo gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, gospodine ministre i ja bih podržao sve one koji su ovdje govorili o važnosti europskog puta srbije jer će to dovesti do demokratizacije države i društva i važno je za cijeli prostor zapadnog balkana ali bih htio ukazati na jedan kontroverzan proces koji se događa u srbiji a to je proces privatizacije medija koji dovodi do koncentracije medija koja može biti opasna po slobodu medija a doveo je u međuvremenu i do gašenja niza medija na manjinskim jezicima zaštita slobode medija i zaštita prava manjina pogotovo prava na informiranje manjina na svojim jezicima jedno od temeljnih demokratskih prava i zato pozivam europsku komisiju i jednako tako europski parlament da vrlo pozorno prate proces privatizacije medija pogotovo pravo manjina na informiranje na svom vlastitom jeziku. hvala Hvala. Zastupnica Lunaček, izvolite. Hvala, dragi kolege, povjereniče. Htjela sam uzeti riječ kao izvjestiteljica za Kosovo. Želim reći da cijenim suradnju sa kolegom Mekalisterom, te cijenim i napredak Srbije u tijekom zadnjih mjeseci. Ubrzale su se neke stvari kao dijalog sa Kosovom te borba protiv korupcije, to je jako važno. Također pozdravljam otvaranje dvaju poglavlja sa Europskom unijom zato što ja želim da, da Srbija postane jedna članica Europske unije, to želim i za Kosovo. Međutim, želim ovdje istaknuti e, dvije stvari koje su razlog za zabrinutost u dijalogu između Srbije i Kosova trebalo bi biti primijenjeno načelo dobrosusjedskih odnosa, a to znači da bi Srbija trebala podržati Kosovo u pridruživanju Jedinjenom narodima i organizacijama kao što su FIFA i ostale, a ne blokirati taj pristup, zato što je to princip koji se primjenjuje međunarodnoj zajednici. Htjela bih evo pozvati vlasti da e, ne napadaju kritičke medije, zato što je to dio demokracije. Hvala lijepa. Hvala vam. Zastupnika Staldo, izvolite. Hvala vam. Izvješće Mekalister navodi brojna, brojne, važne teme s kojima se možemo složiti, problem sa pravosudnim sustavom, još tu je velik broj zaostalih eh, predmeta i ovaj sustav izložen političkom pritisku, potom eh, korupcija koja je uporno prisutna, diskriminacija ranjivih eh, skupina kao što su LGBTI i jezične manjine civilno društvo i sve stranke trebaju sudjelovati u političkim procesima, integraciji i retorika općenito poprilično militaristička. Tu su pak i odnosi sa Rusijom. Ne znam zašto se na to gleda kao na prepreku, a ne kao na instrument koji može pomoći ponovno pokretanje ozbiljnog, iskrenog dijaloga, te možemo da svi zajedno sjesti za sto i razgovarati o onome što nas je razdvojilo. I naša politika je poprilično dvosmislena. Prisjetimo se da se s jedne strane traži odlučnost, a s druge strane se govori o projektu Sjevernog toka trebamo e, korist, početi koristiti zdrav razum. Iskoristimo sada ovu priliku koja se možda više neće ponoviti. Hvala. Zastupnik Balc. Što se tiče izvješća o napretku Srbije, želim još se dotaknuti statusa nacionalnih manjina. Još nije e, izmijenjeno vijeće po zahtjevu Ustavnog suda, to je presuda koja datira s kraja 2014. i željeli bismo da se usvoji taj zakon. Nacionalna vijeća su izgubile veći dio svojih e, nadležnosti, one ne mogu normalno funkcionirati. Transformiraju se mediji, isključuju se jezici nacionalnih e, manjina. U izvješću se traži od srbijanske vlade da počne provoditi međunarodne konvencije, međutim ne valja se tu samo moliti. Međunarodne konvencije se trebaju primjenjivati, moramo pritom koristiti jači, jači jezik kako bi Srbija počela ispunjavati obaveze. Hvala, zastupnica Šujica na početku želim e, čestitati gospodinu mcallisteru na izvanrednom izvješću koje je obuhvatilo sve ono o čemu smo razgovarali kroz ovih par godina ali i puno amandmana koje smo dali posebno mi iz hrvatske. međutim e, puno se ponavlja e, istih detalja iz prošlih izvješća što znači da je duga lista poslova koje srbija još mora napraviti. u svakom slučaju ono na što bih stavila akcent to je usklaivanje vanjske politike srbije s politikom europske unije tu posebno mislim na odnose s rusijom ali i na onaj dio koji se odnosi na e, bosnu i hercegovinu gdje premijer vui podržava referendum u republici srpskoj što je po mom mišljenju neprihvatljivo. naravno tu su i prava manjina posebno hrvatske manjine i njihova participacija u skuptini srbije zatim e, autonomija vojvodine i priznavanje njene kulturne različitosti ali i povrat kulturnih dobara te sudbina nestalih osoba. na tome ćemo inzistirati i ja e, zahvaljujem što je uvršteno to i u ovo izvješće jer vjerujem da ćemo tijekom ovog procesa to pitanje bilateralno riješiti. Hvala Mislim da se, su se nedavno, se nedavno ubrzao ovaj pravac put Srbije prema integracijama i to je dobra stvar. Međutim, htio bih istaknuti situaciju sa etničkim nacionalnim manjinama u toj zemlji. U pregovorima bi trebalo urediti dugoročan mehanizam koji bi dao ovlasti i nadležnosti Vojvodini kada je riječ o stvaranju nacionalnih vijeća Trebali bismo se pozabaviti organizacijama nacionalnih manjina. To je jako važno zato što su nam iskustva pokazala da nakon što je u određenoj zemlji dan status kandidata, ona dolazi do, do, do pada poštovanja dakle, pravila nacionalnih manjina. Vidjeli smo da se s sa pridruživanjem stvari pogoršavaju, na primjer u slučaju Rumunjske 2005. je usvojen zakon, dakle dvije godine prije pridruživanja i od tada se ne primjenjuje, a Europska unija ne može ništa učiniti da bih na to primorala. Hvala. Zastupnik Bogović, izvolite. Hvala za besedo. Čestitam kolegu Davidu McAllisteru. Hvala vam. Čestitam kolegi Mekalisteru. na uravnoteženom izvješću o Srbiji. To ohrabruje. Srbija je napravila značajne korake unaprijed u brojnim sektorima i 14.12. su otvorena poglavlja 33-35. Srbija je stabilan partner kada je riječ o upravljanju izbjegličkom krizom i mislim da će tako to se nastaviti i u budućnosti ukoliko se bude povećao dakle priljev izbjeglicama. Stabilna Srbija će e, i jamčiti perspektivu vlastitim e, mladima. To je predovjet za e, stabilizaciju tog, te regije, moramo pomoći putem gospodarskih mjera, moraju se poboljšati infrastrukture, mora se poboljšati poduzetnička klima, stvoriti nova radna mjesta. Članak 23 i 24 tiče se pravosudnog sustava i prava. To je također, tu su se također pokazali značajni koraci naprijed. Demokratizacija društva je preduvjet za dalji napredak, dakle čestitamo. Hvala vam. Dolazimo do kraja slobodnog javljanja za riječ. Sljedeći govornik je povjerenik Han. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. name i gospodo, hvala vam na ovoj zanimljivoj raspravi. Ona odražava važnost procesa proširenja, to je faktor stabilnosti u regiji. Cijenim senzibilitet koji ste pokazali ka bilateralnim pitanjima, tu su potrebni dodatni napori kako bi se prevazašlo nasljeđe prošlosti. Također moramo se osigurati da bilateralna pitanja ne naštete procesu pridruživanja. Međutim, i pridruživanje znači dakle polagano približavanje europskoj vanjskoj politici. I stoga zajednička vojna eh, vježba sa Rusijom ne pokazuje pravi signal učinkovito i neutralno eh, upravljanje dakle suđenjima za ratne zločine je također ono što je dijelo pregovora. Mi ćemo pažljivo promatrati primjenu mjera koje je Srbija poduzima u sklopu um, akcijski, akcijskog djelovanja u, čla, u poglavlju 23. Riječ je dakle upravo o jednakom postupanju prema osumnjičenicima za ratne zločine i zaštita žrtava. Također primam na znanje vašu zabrinutost kada je riječ o zaštiti, nacionalnih manjina. To je ključni e, preduvjet za Srbiju. Pravni, pravni, pravni okvir je ovdje već. E, sada vidimo e, da se on nejednako primjenjuje, naročito u području obrazovanja pa i medija. Vidimo da dolazi do teškoća. Na koncu Srbije u praksi treba jamčiti sva ova navedena prava. I još jednom mi ćemo nadzirati napredak i primjenu mjera unutar akcijskog plana za vladavinu prava i bavit ćemo se dakle poštovanjem prava nacionalnih manjina i hvala vam još jednom na ovom vrijednom izvješću i na vašim primjedbama koje ste dali na isto. Hvala lijepo. Hvala lijepo povjereniče. Riječ ima ministar Könders, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Želim i ja čestitati na ovom izvješću i na zalaganju gospodina Mekalistera dojam da je ova rasprava bila jako korisna. Srbija sada ima prostora postići daljnji napredak u procesu pregovaranja, dakle mislim prije svega na normalizaciju odnosa sa Kosovom i vladavinu prava. Zastupnik Mekalister je spomenuo potrebu da se otvore e, poglavlja 23 i 24 i sa svoje strane želim reći da što se tiče ovih poglavlja, da ćemo se tim pitanjima pozabaviti u ranoj fazi pregovaranja. Dakako, o tome prije valja porazgovarati u vijeću, međutim, mislim da je važno reći da već radimo u radnim skupinama kako bi se oko toga postigao konsensus. Neki bi htjeli vidjeti dalje napredak u zaštiti prava manjina, nacionalni akcijski plan o manjinama koji je predstavljen danas od strane srbijanske vlade će pomoći u tom smislu. Također želim naglasiti važnost rješavanja bilateralnih pitanja. Uz posljednjim zaključcima Vijeća o Srbiji ohrabruje se Srbija da, da nastavi sa procesom reformi. Mnogi od vas su spomenuli e, to danas, dakle, borba protiv korupcije, pravosudni sustav. Neki od vas su također spomenuli nešto važno a to je potpuno poštivanje temeljnih prava, uključujući zaštitu najranjivijih skupina, prije svega mislim na Rome, te na učinkovitu primjenu zakona o zaštiti manjina od diskriminacije na osnovu rodnog identiteta ili seksualne orijentacije. Također valja poboljšati klimu za investicije. Izražena zabrinutost o pogoršavanju stvari kada je riječ o slobodi izražavanja. Također to e, ćemo sagledati u kontekstu reformi. I povrednik Han je to istaknuo, proaktivno ćemo se nositi sa pitanjima ratnih zločina. Srbija treba ostati aktivno uključena u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Tu je postignut značajan napredak. Također tu smo vidjeli produktivan e, pristup Srbije za rješavanje takih teškoća na Kosovu. Mislim da ćemo se sada dotaknuti upravo te teme danas tijekom popodneva. Neki od vas su spomenuli vanjsku politiku. Mi e, blisko pratimo usklađivanje vanjske politike zemlje kandidata sa našom vanjskom politikom, mislim pritom i na odnos te zemlje sa Rusijom. Prema posljednjem izvješću o napretku e, stopa usklađivanja bila 65%. Srbija mora uskladiti svoja stajališta i politike sa onim Evropske unije. To će se iznova ocijeniti u skriningu odgovarajućeg poglavlja. Kao što znamo, Srbija se nije uskladila sa našim sankcijama prema Rusiji. Mi se nadamo da ćemo vidjeti usklađivanje u tom dosijeu e, vrlo brzo. U skladu sa novim e, pristupom poglavlja 23 i 24 biti će predmetom razgovora vrlo rano u pregovorima, kao što je to spomenuo i izvjestitelj i sa tom primjedbom sam završio i želio bih vam zahvaliti. Hvala gospodine ministre. Dobila sam nacrt rezolucije kako bismo e, završili i zatvorili ovu raspravu.